buongiorno a tutti volevo dare un caloroso saluto alla Dobro jutro svima, tamo bih pozdravio gospođu von der Leyen, predsjednicu komisije, predsjednicu Bundestaga, predsjednika Schäuble, predsjednika portugalskog parlamenta, Eduarda Ferrara Pegigeza, predsjednika Slovenske skupštine ivara Zorčića. I pozdravio bih sve sudionike na današnjem događaju. Dakle, predstavnike nacionalnih institucija, izvjestitelje, sve redom i doista sa zadovoljstvom otvaram ovu konferenciju na visokoj razini međuparlamentarnu konferenciju o migraciji i azilu događaj koji zajedno sa predsjednikom Bundestaga gospodinom Schäubleom smo organizirali pod pokroviteljstvom njemačkog predsjedništva vijećem. A njima također ovim putem želim zahvaliti. Također pozdravio bih predsjednicu Europske komisije Ursula von der Leyen koja se intenzivno bavi pitanjima migracije i azila. Danas ćemo čuti doprinose još dvaju nacionalnih parlamenta. Zdravio bih našeg, naše kolege Rodrigisa iz Orčića, partnere u trojici. I toplo zahvaljujem doktoru Vitorinu glavnom direktorom Međunarodne organizacije za migraciju. Hvala što je prihvatio naš poziv. Uvjeren sam da će se glasovi pojedinih parlamenta čuti jednako važno i jednako nam doprinijeti da pronađemo zajednički nazivnik kako bismo mogli ostvariti stvarnu europsku politiku o migraciji i azilu. Ovu konferenciju održavamo tek par dana nakon što je došlo do još jedna toliko mnogih tragedija na sredozemlju u blizini Italije. Italijanska obalna straža svaki dan spašava ljude iz tog dijela mora i vidjeli smo jednu istrpljenu želju, ženu na, na čamčiću gumenom do napuhavanja koja moli spasitelje da pronađu njeno dijete koje je izgubljeno na moru. Dijete je imala šest mjeseci, imamo je bila Jozef iz Gvineje i preminuo je nakon što je ukrcan na plovilo. Spašen je prekasno. Spomenuo sam ovo dijete jer kad govorimo o brojkama vezno uz tokove migracija, iza svih tih statistika su ljudi, ljudi sa svojim pričama, a ti ljudi i priče trebali bi biti u suštini svake učinkovite politike koja se bavi migracijom i azilom. Tijekom proteklih nekoliko mjeseci mnogo smo razmišljali o potrebi da Europska unija razvije neovisnu strategiju za industriju, energetiku, obranu, sigurnost, digitalna pitanja i tako dalje, što će Europu učiniti globalnim dionikom, a ne nekom zastrašenom strankom, već nekoga tko je svjestan svoje snage. Bez sumnje ta snaga leži u gospodarskoj snazi, ali isto tako u snazi promicanja demokracije, prava i sigurnosti ljudi, dostojanstva, dostojanstva svake osobe. Postićemo vjerodostojna globalna sila koja će autoritativno moći dići glas ako učinimo ono što smo učinili u gospodarskom polju, ako pokažemo da smo spremni upravljati jednom od, jednim od najvećih strukturnih izazova s kojima se danas svijet suočava, a to je migracija i azil. Ako pokažemo da smo jedinjeni i da zajedno možemo upravljati vanjskim granicama, ne samo talijanskim, grčkim, španjolskim, ciparskim, malteškim granicama, ako uspijemo prihvatiti ljude koji traže zaštitu ljude koji od nas traže da se borimo protiv krijumčara i trgovaca. Ukoliko možemo vratiti dostojanstveno one ljude koji tu ne mogu ostati u njihove zemlje, no istodobno moraju postojati regulirani kanali koji će biti otvoreni i kojima ćemo moći dopustiti pristup radnicima, tada mislim da ćemo moći učinkovite politike provesti koje će štititi dostojanstvo ljudi. I pozdravljam prijedlog Europske komisije o paktu o migraciji i azilu, jednom paketu zakonodavnih prijedloga koji će predstavljati temelj našeg rada, početni temelj našeg rada, jer na parlamentu i vijeću je da sami vide imaju li snage za formiranje zajedničke politike. Ovaj parlament bit će važan saveznik u pronalaženju rješenja koje se temelji na solidarnosti i odgovornosti. Vjerujem da će nacionalni parlamenti odraditi svoj dio posla u skladu sa svojim nadležnostima. Jer to su smjernice našeg rada. Prije svega moramo podijeliti odgovornost, kolektivnu odgovornost koju imamo za prihvaćanje ljudi, za organizaciju postupaka za identifikaciju, za pružanje podrške, analizama i razmatranjima zahtjeva za azilom, te pozdravljanje i prihvaćanje izbjeglica i isto tako nastavak rada na vraćanju osoba u njihove zemlje, zemlje porijekla. Važno je razmotriti kako riješiti pitanje izbjeglica diljem Europske unije, kako ih nastaniti ovdje i u trećim zemljama, a za sve to je potreban jedan humanitaran pristup. Nadalje trebamo imati sistem pravila, pravila koje će zaštititi ljude na moru, bez da one koji živote spašavaju učinimo kriminalcima, jer oni to čine u naše ime, u ime naših vrijednosti. Oni provode jednu obvezu koja je ratificirana u našem pomorskom pravu, moralna dužnost. A isto tako moramo imati i sistem za policijske i obavještajne službe kako bi se borila protiv kriminalnih organizacija i u partnerskim zemljama i u zemljama tranzita. I četvrto, moramo otvoriti pravne kanale za imigraciju. Kada ljudi dolaze raditi, to se treba temeljiti na potrebama našeg tržišta rada. Sljedeće, ništa manje važno, ovo sve za ovo sve ne možemo djelovati sami, trebamo partnere, trebamo globalne partnere, transparentne partnere podložne demokratskom nadzoru. Kako u Europskoj uniji, tako u zemljama porijekla ili tranzita. Ti partneri trebali bi biti strateški uključeni u rad pojedinih sektora, u razvoj suradnje, trgovine, ulaganja, obrazovanja, transporta, digitalne transformacije, zdravstva. I trebali bi moći pomoći uspostaviti regulirane, kontrolirane kanale za redovitu migraciju ljudi koji žele studirati i raditi. Imamo mnogo veza sa Afrikom, sa strateškim partnerom. Naš odnos s Afrikom je geopolitički izazov s kojim bi se Europska unija trebalo pozabaviti jer će u suprotnom drugi to učiniti u naše ime. Poput borbe protiv klimatskih promjena, borbe protiv smrtne kazne, imamo stvaranje sistema poštene trgovine i Europska unija tu može odigrati ulogu svjetskog predvodnika što se tiče politike o migraciji i azilu. to će biti nešto dobro što možemo učiniti, učiniti, a trenutna rasprava i vaše doprinosti bit će odlični u oblikovanju onoga što možemo učiniti kako bismo u budućnosti mogli bolje pružiti pomoć. Zahvalio bih svima. Poslušamo sada predsjednicu komisije Ursula von der Leyen. Izvolite, imate riječ. Dakle, predsjedniče, dragi David, dragi predsjedniče Bundestaga, Wolfgang Schäuble, dakle, od europskog poduzeća BioNTech. Istodobno, priča osnivača i direktora je dospjela na stranice novina. Ugur Sahin je u Njemačku došao iz Turske sa svojom majkom sa četiri godine. U Kelnu je završio srednju školu i počeo studirati medicinu. on zajedno sa kćeri drugog imigranta iz Turske je postavio temelj njemačkog poduzeća koje je u rekordnom roku pronašla cijepivo protiv COVID-19. Kratko nakon obavijesti o cijepivu došlo je do još jedne vijesti, tužne vijesti. Brod sa preko 120 migranata potonuo je uz obalu Libije. Prema izvješćima 74 osobe je poginulo. U drugom incidentu španjolski tragači uspjeli su spasiti 110 izbjeglica na sredozemlju, no kasnije David i sam si spomenuo na njihovom brodu jedna šestomjesečna beba imenom Joseph je preminula. Ova dva primjera pokazuju samo dva aspekta koje moramo imati na umu kada raspravljamo o pitanjima migracije. S jedne strane, ljudi s porijeklom iz drugih zemalja doprinjeće rastu, inovaciji i socijalnoj dinamici unutar zemalja i o tome prerijetko govorimo. Dok s druge strane, mnogo je previše tužnih priča migranata koji riskiraju svoj život na putu za Europu. I oba ta primjera jasno pokazuju zbog čega je toliko važno za Europsku uniju izgraditi sistem koji će upravljati dugoročno gledano migracijom i koji će u potpunosti biti utemeljen na europskim vrijednostima. To je upravo ono što krajem rujna, zbog čega je krajem rujna komisija osvojila novi pakt o migraciji i azilu. Migracija je složeno pitanje. Davide spomenuo si pojedine stupove i mnogo je stvarnih briga koja je potrebno uravnotežiti, Moramo razgovarati o ljudima koji traže međunarodnu zaštitu ili bolji život, a koje iskorištavaju bezobzirni krijumčari. Moramo isto tako govoriti o brigama zemalja na vanjskim granicama Europske unije, poput Italije, Grčke i Španjolske. One brinu da, brinu da kapaciteti potrebni za upravljanje migracijom nadilaze njihove kapacitete. Potrebna im je solidarnost drugih. I naravno moramo govoriti i onim državama članicama koje brine da njihovi vlastiti nacionalni sistemi za azil i integraciju neće biti dostatni za nositi se sa velikom količinom migranata. Trenutni sistem više ne funkcionira. Novi pakt o migraciji i azilu nudi nov početak. Prvo pitanje na koje se usredotočujemo je snažan, pošten način upravljanja vanjskim granicama, uključujući i učinkovitije i brže postupke, što mislim da je ključno. Dakle, tu imamo analizu prije ulaska, sistem azila i naravno gdje je to primjenjivo povrate. A uz ove postupke mnogo brže će se rješavati i mnogo učinkovitije oni jednostavni slučajevi. Istodobno, zajamčit će odgovarajući tretman sviju. Drugi ključni element je poštena raspodjela odgovornosti s jedne strane te solidarnost s druge. Zemlje koje ispunjavaju svoje pravne i moralne dužnosti su one koje su izloženi od drugih one moraju moći se osloniti na Europsku uniju da raspodijeli s njima odgovornost u slučaju potrebe. Svaka država članica bez iznimke mora podržati one države članice koje su pod najvećim pritiskom i moraju se pobrinuti da Europska unija ispuni svoje humanitarne obveze. Novi sistem Temelji se na suradnji i fleksibilnim oblicima podrške što državama članicama pruža izbor oko toga kako žele doprinijeti, no uvijek jamči da će potrebna podrška biti pružena i to osobito u trenucima pritiska na pojedinu državu članicu. Treće, dobro, kvalitetno upravljanje migracijama, Davide kao što si rekao počinje u zemljama iz kojih ljudi dolaze u Europu. Ljudi se ne upuštaju na ovako opasna putovanja laka srca. Radi se o siromaštvu, o nedostatku perspektive koji su najsnažniji pokretači da netko napusti svoju zemlju. Europska unija zbog toga razmatra partnerstva koje će biti na obostranu suradnju i prilagođena pojedinim državama, državama trećim zemljama, što će pomoći riješiti pitanja poput trgovine ljudima i naravno pomoći razviti zakonite kanale, a isto tako uhvatiti se u koštac učinkovitom provedbom sporazuma o ponovnom prihvatu. Unutar paketa također pokušavamo snažiti europski, europski zajednički sustav povrata kako bi pravila za migraciju bila učinkovitija i vjerodostojnija. I za kraj također predlažemo načine da se bolje profitira od zakonite migracije u Europu. Ljudi koji zakonito dolaze u Europu trebaju imati jasno definirana prava i moraju se osjećati dobrodošlima. Moraju dobiti sve prilike da stvare svoj potencijal u našim društvima. I zbog toga će sljedeći tjedan komisija izložiti akcijski plan o integraciji i uključivanju za razdoblje 2021-2027. Kao što znate, naš prijedlog pakta njemu je prethodila intenzivna konzultacija kako sa Europskim parlamentom, tako sa državama članicama. Znate da Ilva Johansen i Margaret Skina su putovali od jednog do drugog glavnog grada i raspravljali s idejama, s prijedlozima, a u parlamentu je nakon toga također jasno i moram reći da se radi o rješenju za migracije koje u potpunosti zadovoljava sve, da tako nešto jednostavno ne postoji. Moramo se okupiti i raspraviti i pronaći kompromise oko ovog pitanja. Nacionalni parlamenti, Europski parlament, nacionalne vlade. Moramo prepoznati razlike i nadići ih. No, moramo napredovati u našem radu ne smije situacija ostati zaglavljena. Dame i gospodo, 2015. je Wolfgang Schäuble govorio je o europskim društvima koji imaju sastanak s globalizacijom. Te riječi vrijede i danas. Migracija je uvijek bila činjenica u Europi i uvijek će i ostati. Obogaćuje naša društva, u naše zemlje unosi novi talent kada se njome dobro upravlja. No u suprotnom, a to znamo na temelju iskustva, postoji i potencijal da nas razdvoji, raspodijeli. Tako da s obzirom hitnosti lokalne situacije u nekim državama članicama, nema smisla e, boriti se i upuštati se u jučerašnje bitke. Potrebno nam je održivo rješenje, potrebno nam je odmah, dugujemo to migrantima, izbjeglicama i dugujemo to našim građanima. Zahvaljujem mnogo na pažnji i radujem se na dolazećoj raspravi. Hvala ti, draga Ursula. Sada predajem riječ predsjedniku Bundestaga, Bundestaga Wolfgangu Schäublevu. Izvolite, predsjedniče. Dank. Ja. Puno hvala, gospodine predsjedniče Sassoli, predsjednice von der Leyen, e, poštovani predsjednici, Fre Rodriguez iz Očeš, poštovani kolege iz nacionalnih parlamenta, iz Europskog parlamenta. E, drago mi je što smo se okupili na ovoj međuparlamentarnoj konferenciji za migraciju i azil pa bilo bi mi naravno draže da smo se mogli osobno naći. No, s obzirom na situaciju s pandemijom, to nije moguće. Ali bih se zato zaista htio zahvaliti Europskom parlamentu što nam je omogućena konferencija na daljinu ovako u okviru parlamentarne dimenzije njemačkog predsjedanja Europskom unijom. Kad sam ja u svibnju predložio ovu konferenciju, je to bilo e, u doba korone, usred prvog evropskog lockdowna. Činjenica da su Ursula von der Leyen i Davod Soli svejedno s mjesta pristali na organiziranje ove konferencije pokazuje koliko je važna ova tema zbog e, izazova s pandemijom je ta tema donekle nestala iz središta medijske pozornosti u zadnje vrijeme, no koja međutim nije nimalo izgubila na značaju. Naprotiv, nikada nije bilo toliko ljudi u bjegu, ljudi koji bježe od rata, brutalnih konflikata, terora i gladi. Ili zbog e, klimatskih promjena. Pandemija dodatno pogoršala situaciju. Želja mnogih ljudi e, da, da se moguće navodno bolji život dodatno povećava migracijski pritisak i taj pritisak jako pogađa Europu i pogađa cijelu Europu. To e, još nisu svi baš shvatili da ovo pogađa cijelu Europu. I nije uglavnom više prihvatljiv stav gdje se zemlje članice koje imaju europsku vanjsku granicu ostavljaju same s teretom migracije. Koordiniran postupanje što se tiče migracija. Europsko pravo azila s jedinstvenim standardima i provedi postupak razmatranja zahtjeva. To su pitanja koja smo već prije trebali riješiti. I to su pitanja e, koja nas se svi tiču. Jednostavnih rješenja nema, kao što je predsjednica von der Leyen rekla, i nema ni optimalnih rješenja. Moramo jednostavno shvatiti da s obzirom na velike migracijske tokove s kojima smo suočeni, da smo da time stojimo pred dilemama iz kojih nema koja nemaju tako reći moralno čista rješenja. Moramo shvatiti da, da nam nema druge, moramo surađivati sa sumnjivim akterima i režimima u tranzitnim regijama i regijama podrijetla. I moramo preuzeti svoj dio humanitarne odgovornosti, ali istodobno moramo zadržati kontrolu nad situacijom. Dužni smo spašavati ljude koji se nalaze u opasnosti na moru. <laughs> Inače ne bi bili evropljani kad ne bi poštivali tu dužnost. Ne bi više onda mogli govoriti o europskim vrijednostima. Dužni smo te ljude e, prevesti u europske luke, ali to također pogoduje E, krijumčarima migranata, tim ciničnim krijumčarima. Moramo e, osigurati da se ljudi koji nemaju pravo na azil u Europi vrate natrag. Ako u svoje zemlje podrijetla ili u prihvatilišta e, u zemljama izvan Europske unije. Ali, moram, ali mi moramo također pružati zaštitu i osigurati im humane uvjete. Također je važno da se angažiramo za stabilizaciju susjednih regija i e, za stabilnost u zemljama podrijetla. To su složene zadaće s kojima smo suočeni u Europi i e, rješavanje pitanja migracija e, je vrlo veliki izazov koji traži sve od nas. Radi se o sigurnosti i stabilnosti naših društava. Radi se o subsidijarnosti i radi se također o vjerodostojnosti svih nas kao zajednica vrijednosti. Polazna točka ove konferencije je e, pakt za migraciju Europske komisije. U njemu se ne spominje obvezna preraspodjela izbjeglica E, tu su mehanizmi koji potiču e, primanjem e, izbjeglica i također mehanizmi kako bi se pomoglo zemljama s vanjskim granicama. Tekst je tako formuliran na temelju iskustava iz ranijih izbjegličkih kriza. Jer tada nismo uspjeli naći europsko rješenje zato što smo imali obvezne kvote za izbjeglica. Tenzije koje je ovo pitanje izazvalo ne možemo riješiti e, samo pravnim pristupom. Moramo uzeti u obzir specifičnu situaciju u svakoj dotičnoj zemlji članci Bez nepopularnih rasprava, bez e, sposobnosti da postignemo kompromise teških pregovara e, i, i, i dugih pregovara bez svega toga nećemo naći rješenja o ovom pitanju. Ali ako uzmemo u obzir situaciju drugih i, i prihvatimo ju kao legitimnu, iako e, se ne vodimo samo vlastitim interesima, onda možemo riješiti ova pitanja pa mi smo naviknuti na, na, na kompromise između različitih stajališta, različitih legitimnih stajališta i zato je parlamenti imaju jako važnu ulogu u ovoj raspravi. Moramo napraviti razne procjene na kojima će se temeljiti naša rješenja. Ove procesi moraju biti transparentni, razumljivi. I upravo je zato ova međuparlamentarna konferencija tako važna. Zahvalio bih se svojim kolegama u predsjedništvima prije nas i poslije nas koji će sad nastaviti ovu raspravu i ovaj postupak zajedno sa predstavnicima komisije, nacionalnim vladama, stručnjacima i organizacijama civilnog društva. I danas nam želim dobru konferenciju i veselim se dobroj e, raspravi i nadam se da ćemo na ovaj način moći pronaći rješenje uskoro o, ovog važnog, važnog pitanja. Hvala. Grazie, presidente Schäuble. E adesso... Hvala predsjedniče Šojble, a sada predajem riječ predsjedniku portugalskog parlamenta, predsjedniku Rodriguesu. Izvolite predsjedniče, imate riječ. predsjedniče sastali predsjedniče Europskog parlamenta, gospođo predsjednice Europske komisije von der Leyen, predsjedniče Njemačkog bundesada eh, Schäuble, predsjedniče Slovenskog parlamenta, gospodine Roglić, dame i gospodo zastupnici, dame i gospodo, dragi kolege parlamentarci. Dopustite mi najprije da pozdravim njemačko predsjedanje i zahvalim na ovoj inicijativi koja ide e, koja, koju su potpisali predsjednici njemačkog, portugalskog i slovenskog parlamenta, dakle slijedi europsku politiku. Imigracija je jedan od ključnih pitanja kojima se bavi Europska unija i po svojoj prirodi to predstavlja horizontalno pitanje jer zahtjeva više struk odgovor s obzirom da je taj pristup i tehnički i politički. Naše vrijednosti upisane su u članku drugom e, dignitet, e, sloboda, demokracija, vladavina prava, poštivanje ljudskih prava, između ostalog e, prava ljudi koje su članovi manjina. Dakle, sve to je u povelji o temeljnim e, povelji Europske unije. Dakle, to je okosnica unije. Kao što vidimo u dokumentu koji je objavljen u rujnu u komisiji koji se tiče novog pakta o migracijama, imamo puno posla pred e, sobom za naredne godine, a to se dakle tiče i europskog predsjedanja e, Europskom unijom u prvom semestru polgodištu 2021. Dakle, već stoljećima Portugal je bio zemlja migracije. Imamo otprilike 3 milijuna svojih sugrađana koji žive u inozemstvu, u Europi, Sjevernoj Americi, Južnoj Americi, Africi i Australiji. Mi smo danas e, i zemlja odredište za brojne migrante koji dolaze s, s raznih e, kontinenata i koji potječu iz različitih kulturnih sredina. Naši napori u smjeru integriranja tih ljudi priznati su međunarodno. Dakle, Portugal je jako aktivno radio u smjeru mobilnosti i tržišta rada kako bi omogućio pristup državljanstvu, eh, ujedinjenja obitelji i borbu protiv diskriminacije. Opća bilanca toga rada nam omogućuje da kažemo da eh, zajednice migranata daju svoj doprinos e, i obogaćuju naše društvo. Gospođo predsjednici, dame i gospod zastupnici, migracije su planetarni i normalni fenomen i u takvom okviru moramo imati na umu različite interakcije između migranata, tražitelja azila, solidarnost, odgovornost, mobilnost socijalnu koheziju, demografiju, sigurnost, e, unutarnju i vanjsku sigurnost. U takvom pristupu ne možemo zanemariti niti načela humanosti i nepristranosti. Naša je zadaća zajamčiti sigurnost vanjskih zajedničkih granica, no ipak bilo bi krivo zamišljati Europu u tvrdu koja bi bila odsječena od vanjskog svijeta. Trebamo dakle graditi i razvijati bilateralna i multilateralna partnerstva. Primanja dvije godine organizacije jednih naroda usvojila je globalni pakt za sigurnu, uređenu i redovitu migraciju. Jasno je da moramo raditi u bliskoj suradnji s Međunarodnom organizacijom za migracije i Europsko, Afričkom unijom. Mi smo u međuovisnom svijetu u razdoblju informacije i povećane mobilnosti. Dakle, ta partnerstva su od ključnog značaja za održivost upravljanja naših migratorskih politika. Moramo izbjeći porediti migrante i tražitelje azila jer su ovi zadnji očajne osobe koji bježe od progona ratova koji su sve izgubili i moramo ih pomoći. To je i moralna i pravna obveza. Dame i gospodo predsjednici, dame i gospodo zastupnici, zastupnice, baviti se pitanjem migracije na održiv način zahtjeva od nas da radimo u smjeru ostvarenja mira i pomognemo svojim susjedima u razvijanju u razvoju. Drugim riječima trebamo raditi na ostvarenju ciljeva razvoja milenija. Dakle, održivost okoliša, iskorjenjenje, iskorenjivanje siromaštva i gladi, obrazovanje, rodna jednakost, borba protiv e, smrtnosti djece, poboljšanje e, majčinskog zdravlja, borba protiv e, HIV-a, side, malarije i drugih bolesti i isto tako moramo se postarati da zemlje e, e, koje su u razvoju imaju zajamčen pristup e, za cijepivo od novog koronavirusa. Dakle, suočeni smo društvenim izazovima koji zahtijevaju ambiciozan odgovor europskih institucija, vlada, nacionalnih parlamenta i civilnog društva. Iz tog razloga se danas okupljamo. Mi smo uvjereni da se bavići dugoročnim e, izazovima da dajemo svoj doprinos e, ka izgradnji nove, bolje Europe i zaštinjenih vrijednosti, te da ćemo na taj način ispuniti svoju ulogu ključnih partnera na međunarodnoj sceni. Hvala najljepša na vašoj pozornosti. Hvala. Hvala prezidente Ferro Rodriguez. Sada dajem riječ e, predsjedniku Nacionalne skupštine Slovenije Igoru Zočiću. Izvolite predsjedniče, imate riječ. Spoštovani predsednik Evropskega parlamenta, gospod Sasoli, spoštovana eh, predsednica Evropske komisije. Hvala vam, eh, gospodine predsjedniče, gospođo predsjednice komisije von der Leyen, gospodin Šojble, gospodine Rodriguez, eh, poštovani gosti Ovi migracijski tokovi su složeni fenomeni, s kojima je većina zemalja u svijetu suočena ili su to zemlje podrijetla, zemlje tranzita ili zemlje odredišta. Ljudi bježe od ratova, konflikata, e, prirodnih katastrofa, klimatskih promjena. Zbog svega toga ljudi bježe e, traže sigurnije zemlje, sigurniju budućnost i zato se upuču kreću prema Uniji. 2015. 2016. se Evropska unija suočila sa valom migracije nezabilježenih razmjera. E, onda 2015. je val migranata <clears throat> zahvatio i Republiku Sloveniju. Mnogi se sjećaju tih prizora u Sloveniji. E, kako je to bilo u zimi 2015. do, do ožujka 2016. Slovenija ima 2,5 milijuna stanovnika mm, i našli smo se u situaciji gdje smo morali prihvatiti skoro pola milijuna migranata. Slovenija je do tada uglavnom bila e, tranzitna zemlja kroz koju su migranti prolazili. E, radilo se do tada o manjim brojevima migranata E, i zbog toga je ovaj veliki migracijski val predstavlja također e, veliki izazov e, migracijska kriza je, je razotkrila sve nedostatke europskog sustava i pokazala je da e, dotadašnji sustav više ne funkcionira i da je taj sustav osmišljen za druge okolnosti i zato nam je drago što je u rujnu ove godine komisija iznijela prijedlog e, nove, pravednije europske politike azila koji pruža okvir za upravljanje azilom i migracijom i zadovoljni smo što je ovo ključno pitanje stavljeno tako visoko na dnevni red e, Evropske unije i što će njemačko predsjedništvo zajedno s komisijom i parlamentom što je dalo svoj doprinos tome da se današnja konferencija organizira. Pozdravljamo napore njemačkog predsjedništva da se zemlje članice dogovore do kraja godine e, i što se tiče granice i što se tiče solidarnosti izazovi povezani s globalnim tokovima migracija nisu nestali zbog e, pandemije bolesti COVID-19. To ih naglašava dodatno i zato moramo djelovati brzo i koordinirano. Cjelovit pristup pitanju migracija novi pakt za migraciju i zil. To je dobra polazna točka za predstojeće pregovore. Želimo osnovati regionalna partnerstva, e, multilateralna partnerstva mm, i također želimo poduzeti mjere protiv e, e, zločina i situaciji djece ne smijemo samo kratkoročno reagirati na nastale situacije, nego moramo imati dugoročnu perspektivu i moramo biti svjesni toga da zemlje u Europskoj uniji imaju različite pristupe što se tiče migracije i da ih u različitim mjerama pogađa taj fenomen i da zato pokušaju pronaći različita rješenja. Slovenija e, leži na šengenskoj granici i zato želimo postupak kojima se pruža zaštita onima kojima ona treba, a s druge strane treba brzo vratiti one koji nemaju pravo na zaštitu. Učinkovitost evropske politike kad se radi o vraćanju ljudi e, to će ovisiti o koordiniranom pristupu svih nas. Zato je važno također da ojačamo suradnju sa zemljama podrijetla. Na pitanje vraćanje nije e, rješenje svega. Također se moramo pozabaviti razlozima zbog kojih ljudi bježe iz svojih zemalja. Europska unija je među najrazvijenijim regijama svijeta. I mi moramo dati svoj doprinos kako e, bi svijet bio pravedniji i potraće još dosta vremena i dok se pronađe rješenje čekaju nas teški, dugi pregovori e, koji će vjerojatno potrat i do slovenskog predsjedanja Europskom unijom do, do početka iduće godine. No, Europska unija je nastala na ruševinama Europe poslije drugog svjetskog rata. I Europska unija će, će pokazati da je dorasla ovom izazovu migracije i Europska unija će izaći jača iz ove situacije nego što je bila. Kao uvijek, vjerujemo da će današnja konferencija na visokoj razini doprinijeti uspostavljanju zajedničkog sustava azila koji će biti pouzdan, e, provediv i pritom nećemo e, izgubiti iz vida temeljna prava ljudi koji nam dolaze jer oni imaju pravo na bolji život. Hvala vam. Hvala predsjedniče Zorčić. Izvolite, gospođe, imate riječ. Hvala najpša, gospodine Sasoli, predsjedniče. Želim svima dobrodošlicu. Ja sam Šade Islam, ja sam eh, E, imam sjedište ovdje u Briselu i ja sam europski komentator i privilegij mi je biti moderator ovog online panela koji ćemo e, imati na temu migracije i azila. Doista sam oduševljen što mogu biti ovdje. Predsjedniče Sasoli, hvala vam što ste me pozvali e, Govornici na visokoj razini su iznijeli jako važne argumente koje neću ponavljati jer ste ih čuli, ali oni predstavljaju paradigmu za našu današnju raspravu. Dakle, vi ste rekli, gospodine Sasoli, migracija je višestruki izazov. Ne radi se tu samo o brojkama, već i o ljudima i često o djeci. I svi ste vi ukazali na značaj uspjeha azila i e, uspjeh e, tražitelja azila, njihov doprinos našim gospodarstvima, poslovnom sektoru, društvima i treba imati bolje upravljanje tim svim i potrebu za kompromis. Evo, netko tko promatra u raspravu, treba mu reći da je potrebno razbiti e, ovo e, pitanje koje, koje je zastalo. Dakle, to je, od, e, to je pitanje koje definira Europu i određuje ulogu i čelnu poziciju Europe u svijetu. Kao što rekoh, evo, moje zadovoljstvo voditi ovu online raspravu na viskoj razini. Dakle, evo, samo da vam dam par, da vam iznesem pravila koja, koji ćemo se pridržavati. Dakle, jako nam je drago što imamo četiri panelista danas. Gospodine Sasoli, vi ste čak i u prostoriji u kojoj sam ja, što je sjajno, a drugi će nam se pridružiti online. Predsjednik Bundestaga, gospodin Šojble, bit će s nama, gospođa von der Leyen, predsjednica Europske komisije, bit će također s nama i također nam, će nam se pridružiti gospodin Vitorino, glavni ravnatelj Međunarodne organizacije za migracije. Dakle, on je e, novi u ovoj jutrošnjoj raspravi. Imat ćemo kratku raspravu od oko 15 minuta sa ovih četiri e, važne osobe. Onda ćemo se obratiti članovima Europskog parlamenta i zastupnicima iz nacionalnih parlamenta koji će stupiti u raspravu, diskusiju sa ova e, s ovim, e, s ovom gospodom. Ima, primit ćemo devet pitanja najprije i onda ćemo odgovarati. Gospodine Vitorinović, vi ste nam se pridružili u ovoj raspravi. Moje prvo pitanje za vas je, tiče se izvučenih pouka. Dakle, prije Dobar dan, gospodine Viterino, drago mi je vidjeti vas. Dakle, prije pet godina imali smo doista, proživjeli smo krizu solidarnosti kada, se, kada je došlo do migracije 2015. Da li sada da li vam se čini da je sada Europa bolje opremljena e, da se nosi sa tim promjenama? Dakle, mi smo sada u jako stresnim, e, stresnom razdoblju COVID-19 pandemija, a migracije nastavljaju. Dakle, kako to utječe sve na naše društvo? Izvolite, imate riječ, gospodine Vitorino. Hvala vam najljepša i dobro jutro želim svima. Evo, samo želim kratko reći da imamo visoke, visoka očekivanja od novog pakta za migracije i azil i što se tiče jačanja interne koordinacije, koherentnosti i konzistentnosti europskog odgovora na e, migracijske tokove i e, na tražitelje azila, ali isto tako i e, glede suradnje s trećim zemljama. Ja ću staviti naglasak na tu dimenziju koja je od iznimnog značaja, jer niti jedna zemlja ne može se sama suočiti suočiti sa izazovima migracije i Europi je potrebno imati blisku suradnju sa susjednim državama, osobito u Africi i trenutno je doista nužno potrebno zajamčiti kontinuitet projekata i programa koje je Europska e, unija imala i ima u Africi. No, imamo jedan kratkoročni test, e, ako mi dopustite. Dakle, u tijeku pandemije naučili smo, kao što je rekao generalni tajnik e, Gutierrez, e, da nitko nije siguran dok svi ne budu sigurni. Dakle, pristup zdravstvu za migrante u europskim zemljama bit će od temeljnog značaja. No, sada, kak, s obzirom da imamo novosti o cjepivima, izazov e, s kojim ste vi, država članica Europske unije, suočeni jeste da zajamčite pristup e, cjepivu za apsolutno sve osobe koje su na vašem teritoriju. Dakle, ne samo za državljane vaših država, već za sve razmještene osobe, migrante i izbjeglice koji se nalaze na europskom tlu. I tu se ne radi samo o zaštiti ljudskih prava tih migranata, već se radi i o sigurnost zaštiti i dobrobiti cjelokupnog društva domaćina. Najljepša hvala gospodine Vitorino. Evo, samo da nastavimo malo e, na, s ovim pitanjem. Dakle, vidite, jel možete reći da svjedočite promjeni stava Europske unije, da li će to utjecati na e, situaciju? Pa moram biti jako oprezan da se ne uplićem u interna pitanja Europske unije, ali mogu vam reći što e, je nama potrebno e, i UNHCR-u isto tako, dakle jako ozbiljno mora biti uzeto u obzir ono što su rekli predsjednik Sassoli i predsjednica von der Leyen. Dakle, gubitak života na moru nije prihvatljivo. Dakle, potreban nam je proces e, e, traganja i spašavanja. Potrebno je da Europska unija ima mehanizme, predvidljive mehanizme iskrcaja za one, e, za ljude na sredozemlju. Libija nije sigurno tlo. Migranti u Libiji žive između svakog humanitarnog minimuma i bit ćemo suočeni sa dodatnim pritiscima izazvanim samom pandemijom. Dakle, azil e, Sahel eh, će eksplodirati, dakle, ta implozija u Sahel može imati utjecaj na cijelu zapadnu Afriku. Pogledajte što se događa na Atlantiku. Stotine ljudi pokušava doći do Kanarskog otočja preko Atlantika, dakle, jednog to je jedan od najopasnijih eh, puteva na svijetu i oni ginu tamo. Dakle, moramo apsolutni prioritet staviti na odgovor eh, E, Europske unije e, na akcije spašavanja i potrage spašavanja e, na sposobnost iskrcavanja i istovremeno povratak i reintegraciju onih koji nemaju pravo na osnanak na tlu Europske unije i Europske unije trebaju pomoći e, zemljama podrijetla da se migranti e, vrate i budu integrirani u svoje države podrijetla. Hvala vam gospodine Vitorino, ovo je bila jaka poruka, dakle niti jedna zemlja sama se ne može baviti time, treba zajamčiti pristup cjepivu svima pa i migrantima. Libija nije sigurna, misije traganja i spašavanja su ključnog značaja i Sahel je na rubu eksplozije. Gospodine Sasovi, sada bih se vama obratila prije nego što pređemo na druge sudionike. Dakle, trebamo doći do zajedničkog tla i izaći iz ove situacije. Dakle, ako se slažete predsjedniče, treba nam isto tako i pozitivna pozitivan pristup e, migraciji. Dakle, što vi mislite, što bi moglo biti u takvoj konstruktivnoj pozitivnoj definiciji migracije po vašem mišljenju? Osobno mislim da se trebamo hrabrije uhvati u koštac s ovim pitanjem. Pogledajte povijest Europske unije. Imali spadom Berlinskog zida rađa se suverena, suvremena Europa i svaki put kada se sruši neki zid dovode se u pitanje brojna uvjerenja. Evo, predsjednik Šojble je stručnjak po tom pitanju. On jako dobro zna koliko je skepse i sumnjičavosti e, koliko je toga bilo u trenutku rušenja zida. On je to osobno proživio. Svaki put kada se sruši neki zid, nove se mogućnosti otvaraju i treba im pristupiti hrabro. Mi smo sada u ovom trećom, na ovoj trećoj etapi danas imamo pred sobom zid migracije, migracije i trebamo omogućiti Europskoj uniji da obori, da sruši sve te sumnje, sumnjičavosti i da se uhvati u koštac hrabro sa tim svjetskim izazovima. Na tome treba raditi. Naravno, ostvarit ćemo uspjeh ukoliko budemo ponudili konkretne odgovore. No, svjesni smo da ako se ne osvrnemo na imigraciju i azil, Europska unija neće postati globalni akter, što se očekuje u svijetu od nas. Danas imamo COVID-19 koji nam e, nameće brojna nova razmišljanja i prilagodbe svih mehanizama i instrumenata koje smo izgradili i koristili sve do COVID-19, dakle bilo da se radi o fin sektoru financija, gospodarstvu, socijalnim pitanjima, zdravstvu. Sve ono što je prethodilo ovoj pandemiji treba ponovno biti osmišljeno, jer se nećemo vratiti unazad. I ova zdravstvena kriza nameće nove agende. I to je nešto što se tiče isto tako i imigracije. Bez Europe koja će se hrabro baviti ovim pitanjem, mislim da bi se Europa mogla naći u situaciji da ne može obnašati tu globalnu ulogu koju joj želimo i koju svijet očekuje od nas. Dakle, moramo sve više i više raditi u duhu suradnje sa afričkim zemljama, dakle s drugom obalom tog mora koje, da, istina je, predstavlja granicu, ali mi želimo da to more bude more humanosti. Naravno, kada govorimo o imigraciji, naša humanost, naša čovječnost je u pitanju. Hvala najljepša, gospodine Sasoli. Dakle, pogled ka Europi i Evo, kao što ste rekli, COVID nas primorava da reanaliziramo tolike aspekte svog života. U biti, Zajednički centar za istraživanje je ranije tijekom godine iznio e, izvješće gdje je naglašen doprinos migranata i izbjeglica u borbi protiv pandemije. I mislim da bi to mogao biti zanimljiv e, argument u izradi nove novog pristupa. No evo imam jedno pitanje za gospodina Šojblea. Mislite li da je sad vrijeme za novu e, naraciju oko ovoga pitanja? Zar ne, gospodine Šojble? Što vi mislite o tome? Izvolite. Ich glaube ganz äh, offen, dass... Äh, da, situacija s pandemijom E, ne mijenja toliko na stvari što se tiče migracije. Situacija je postala hitnija. Pokazala je da e, imamo samo jedan planet. Mislim na globalizaciju i da e, problemi koji pogađaju jedan dio svijeta u stvari pogađaju cijeli svijet često. To nam se uvijek ne sviđa, do sviđa nam se kad možemo putovat, ali i, i problemi dopiru do nas, problemi nejednakosti. E, e niko ne, neće biti pošteđen toga. I zato sam ja rekao 2015. da je ovo susret sa globalizacijom. I ova situacija će ostati. Težište problema će se možda donekle pomaknuti, ali neće nestati. Ne želimo imati unutarnje granice. To je jedno od velikih postignuća naše unije. Gospodin Sasoli je spomenuo pad Berlinskog zida e, koje je postignuće. želimo li ga očuvati? Moramo se pozabaviti pitanjima migracija i azila. Moramo ta pitanja riješiti na evropski način i pozdravljam činjenicu da je pakt za migraciju komisije da on predstavlja kraj neizglednom pokušaju da se e, produbi integ, evropska integracija tako što će se uvesti obvezna kvota raspodjele migranata. Jer se pritom ne uzima u, u obzir različita iskustva zemalja članica koja moramo poštivati u njihovoj raznolikosti. Doprinosi pojedinih zemalja članica, svih zemalja članica, će biti značajniji i veći omogućimo li određenu fleksibilnost tu je nadalje Afrika koja se bori s mnogim problemima i naša odgovornost što se tiče odgovornosti Afrike je naša. Niko ju ne može preuzeti. Naša odgovornost da, da spriječimo to da ljudi gube živote eh, na Sredozemnom moru. To je naša dužnost. No, nije u redu da krijumčari, kriminalci obe, daju ljudima obećanja. Kažu, a, do, dopremit ćemo vas do obale, e, onda će vas spasiti i, i dovest će vas do neke evropske luke i eto ga, u redu je, sve će biti dobro. To nije u redu, to tako ne može nastaviti. Mi moramo stat na kraj o, o toj djelatnosti krijumčarenja migranata. moramo surađivati e, s zemljama e, Sjeverne Afrike, ali se također moramo angažirati u rješavanju pitanja i problema koja pogađaju područje oko Sahare zbog kojih će rast migracijski pritisak i, i mislim na klimatske promjene zbog kojih će također porast e, migracijski tokovi. I tu je i demografska situacija u Africi koja nam možda nagovještava što nas čeka u budućnosti. Zato se moramo svi više angažirati kako bismo riješili ova pitanja. Ljudi koji dođu u Europi u e, kao izbjeglica E, moramo pružati brz odgovor na pitanje mogu li ostati u Europi ili ne. tisuće 2015. 2016. E, nismo uspjeli riješiti to pitanje putem porazuma s Turskom. I ako se ne varam, e, krivnja za to što nismo uspjeli e, kriva za to nije Turska što nismo uspjeli. Neki su rekli da da, e, ako vratimo jednog, Turska će nam poslati e, drugog. Ali svejedno da smo uspjeli provesti taj sporazum bolje, e, krimčari više ne bi mogli obavljati svoj posao. Sad se situacija u Turskoj zakomplicirala iz drugih razloga, no pristup kao takav e, nije bio pogrešan. U Libiji i Siriji su problemi drugačiji. Tamo ćemo morati pronaći rješenja kako bismo ljudi vratili, ljude vratili u susjedstvo ili kako bismo ili bismo morali poslati policijske snage recimo kako bi se osigurali prihvatljivi uvjeti u prihvatilištima u susjedstvu jer inače će krijumčari cijelo vrijeme, cijelo vrijeme e, i dalje slat ljude u ovaj pakao na Sredozemnom moru. Vjerujem da možemo riješiti problem, ali ga moramo zajedno riješiti u Europi. I mislim da je migracijski pakt komisije dobra polazna točka, ali ga treba brže provest. To nam nije uspjelo tijekom proteklih godina. Jer od 2015. nije baš u biti ostvaren neki pomak u ovom pitanju. Hvala vam lijepo, predsjedniče Bundestaga. Dakle, to je upozoranje bilo za jednu brzu provedbu implementacijskog pakta i snažne riječi o sastanku sa globalizacijom Europe. Gospodin von der Leyen, ako bi smogla spomenuti u vašem vrlo dirljivom govoru jutros na našoj međuparlamentarnoj konferenciji. Govorili ste o tragičnom slučaju Jozefa. I pitala sam se iz vaše perspektive retorika o migraciji, što bi trebala uključivati? Izvolite, imate ekran. Hvala vam. Prije svega, takva retorika bi govorila više priča koje spominju uspještu integraciju. Mnoge priče o kojima često ne govorimo. To je jedan dio koji smatram da je vrlo važan. Nadalje, mislim da smo svi tijekom proteklih pet godina shvatili i naučili da migracija je uvijek postojala i oblikovala i obogaćivala europski kontinent stoljećima i uvijek će i ostati. Wolfgang Šojble i Davica Soli su to spomenuli pa neću ulaziti u detalje zbog čega je tomu tako. No, to mijenja stav u smjeru toga da se moramo ovim fenomenom pozabaviti na učinkoviti pošten način. Oni koji trebaju zaštitu i koji imaju pravo na azil. Hitni postupci i nakon toga neka se osjećaju dobrodošlima, neka se integriraju. Ta cijela tema integracije je izuzetno važna zbog toga što uspješna integracija se bezbroj puta isplaćuje, kako emocionalno, tako cjelokupnom društvu. Dakle, to je vrlo, postoji vrlo snažan naglasak na potrebi za time. S druge strane, postoji istina o tome da oni koji nisu prihvatljivi ili trebaju međunarodnu zaštitu, pak moraju vratiti se nazad kući zbog toga što je to jedini način da se ta spirala bezobzirnih krijemčara zaustavi. Njihova retorika je vi mi dajete sve što imate, a ja vas vodim na put. A mi moramo to razmontirati. Što nas pak dovodi do sljedećeg koruka? Taj sljedeći korak je da moramo doista surađivati bliže sa susjedstvom, sa zemljama porijekla i tu novi pakt o migraciji također zauzima jedan drugačiji pristup. Do danas svaka država članica trebala odraditi svoj dio posla oko politike susjedstva, politike povratka, više ili manje uspješno, ali bez koordinacije. Sada želimo pozbaviti se time na europskoj razini, imati snažniju koordinaciju na tu temu kako bi dva naša snaga u Europskoj uniji se mogla iskoristiti i kako bismo zajednički mogli raditi sa zemljama ishodišta. I na kraju, zakoniti kanali. Zakoniti kanali su obećanje da se može doći u Europu, pronaći bolji život. Za to postoji plava karta. Ja sam bila ministrica rada kada je to bilo uvedeno. To je bilo izuzetno korisno kako bi se postavila odgovarajući jedan tonalitet rasprave i u našem susjedstvu. Jer tu plavu karticu će vam potvrditi ne samo da se radi o tome, ne da se samo radi o visoko obrazovanim eh, migrantima s visokim vještinama, već i sa srednjim i nižim. I tu je vrlo važno dakle, da postoje eh, zakoniti kanali da se ne treba vjerovati čarima jer ćete biti posla i natrag kući. Koristite zakonite kanale. Posljednja riječ o tome, zakoniti kanale funkcioniraju ako postoji poticaj za obrazovanje. Za mene to uključuje ne samo pitanje zakonitosti ulaska u Europu primjerice već isto tako i to da imamo obrazovna partnerstva sa ishodišnim zemljama, dakle da se vještive, vještine može poboljšati i isto tako poboljšati mogućnost da se pronađe ovdje budućnost. Tada će mnogi i u svojim zemljama pronaći si budućnost jer će imati bolje vještine, a kad kada postavit će potreba na našem tržištu rada da se pronađu upravo te vještine ko, za koje nekoga osposobljavamo u susjednim zemljama, u susjednim eh, kontinentima. A ova slika pokazuje da možemo baratati migracijom, upravljati njome, boriti se protiv trgovine krijumčara i postoji tu cijeli niz pozitivnih priča ako se toga svi jednostavno držimo i to je moja posljednja molba, moramo nastaviti sa migracijom o migraciji i azilu, ne smijemo zaglaviti u tome, moramo nastaviti raditi na tome u vijeću. Hvala vam lijepo, gospođo predsjedateljice. Nastavimo dalje. Rekli ste vrlo, vrlo važne stvari što se tiče potrebe za partnerstvim, obrazovnim, e, zakonitim kanalima i konačno nešto što smatram da je ključno, a to je da ispričamo ove priče o uspjehu, pozitivne priče kako bi javnost i to znala. Radujem se predlozima vaše komisije i zahvaljujem vama na vašem doprinosu. Pređemo na pitanja i odgovore. Imamo, ćemo tri pitanja zastupnika Europarlamenta, zatim tri pitanja zastupnika iz nacionalnih parlamenta, a zatim ćemo našim panelistima dati riječ da u bloku odgovore na to sve skupa. Napominjem, ne trebate odgovoriti na svako pitanje i s obzirom da imamo samo 15 minuta vremena, morat ćemo biti kratki i sažiti. Zastupnica Roberta Mecola, potpredsjednica Europskog parlamenta iz Malte, izvolite. Roberta, mislim da ste vi čak prisutni s nama, pa izvolite, riječ imate. Hvala, ponovno hvala predsjedniče Sicoli, predsjedniče Šojble, predsjednice von der Leyen, dr. Vitorino, hvala na vašim, vašoj posvećenosti. Moramo djelovati, kao što smo prvo čuli, u smjeru zajedničkog okvira koji će biti pošten prema onima koji su prihvatljivi za zaštitu, čvrsti prema onima koji nisu i snažni prema onima koji iskorištavaju ranjive. Prva stvar koja mene brine je spašavanje života, dok se istodobno bavimo iskrenim, iskrenim razlozima za brigu koji se stvaraju u zajednicama koje su izložene pitanje migracije. Možemo li tu pat poziciju razbiti i prijeći iz hitnog rješavanja kriznih situacija ka dugoročnom pristupu? Kad gledamo prema budućnosti kako riješiti e, brigu dok se istodobno borimo protiv retorike populističke politike, politike koja razbije zajednice i okreće susjeda protiv susjeda. Da li je to pitanje zakonodavstva, da li je to pitanje komunikacije, dakle borbe protiv tog toksične, te toksične retorike, te konačno kako izbjeći stvaranje žrtvenih jaraca od bilo zajednica, bilo institucija Europe. Hvala. Ana Špiga sljedeća ima riječ iz Bundesrada, no samo bih zamolila sve koji uzimaju riječ uključujući i sebe, naravno da budemo kratki, sažeti, jer kao što sam rekla, imamo 15 minuta i dosta toga što želimo pokriti. Anšpigel, izvoli. So, and, uh, Spiegel is having a little bit of trouble. poteškoće sa spajanjem, izgleda preći ćemo na Eh, anu Butelu iz Španjolske. Izvolite. Hvala vam što ste organizirali ovo. Dakle, ovo je nešto doista brine i parlament i građane u Španjolskoj pozdravljam političku odličnost komisije predsjednice von der Leyen i taj novi pristup migraciji. Hitno nam treba zajednička politika koja mora biti globalna, no neke stvari moramo naglasiti. Ono što me brine je da se krećemo u smjeru striktnih, jasnih pravila, ali nejasnih pravila što se tiče prakse i solidarnosti. ako je pritisak usredotočen na samo pet država, tada neće biti učinkovite solidarnosti. A to se naglasuje, to, na, pokazuje, to se pokazuje koliko je važna dakle, solidarnost i jasnoća. Doista nas brine također pristup vanjskim stranama jer mi moramo imati stabilnu suradnju. Ako tako nešto ne postoji na održivoj razini uz održivo financiranje tada neće funkcionirati. Dakle, zatvorit ću, završit ću sa jednim izravnim pitanjem. Njemačko predsjedništvo intenzivno radi njemačko predstavništvo radi sa pokušava jasnije pitanje e, globalnih aktivnosti s jedne strane, a s druge strane pravila koje se tiču azila e, prikazati. Možda bi sada bilo bolje, s obzirom da radimo na kompromisu, usredotočiti se e, jednom globalnom sporazumu koji uključuje sve elemente pakta, uključujući vanjski element, odgovornosti, i osnovna ključna pitanja protiv kojih se borimo. Hvala vam, hvala vam lijepo. Anč Pigl se sada može spojiti, pa vam dajemo riječ. I'm actually Dobro, nastavit ćemo pa ćemo pokušati opet e, možda se može izravno sa tehničarima ona čuti da vidi što funkcionira, što ne. Jan Kristof Ječek, predsjednik član Europskog parlamenta, imate riječ sljedeći, izvolite. Ja, Dobar dan, Predsjednik Njemačkog parlamenta, gospodin Schäuble, je rekao da imamo postupovni problem. To je problem e, koji pogađa građane zemlja članica kao i migrante koji, koji brzo žele saznat hoće li im se odobriti azil ili ne pa bih e, zapitao gospođu von der Leyen, budući da imamo pakt o migracijama, koji dobro izgleda kao takav na papiru, ali, ćemo vidjeti hoće li ga se provoditi u zemljama članicama. Kako osigurati da zemlje članice pošalju dovoljno suradnika kako bi se mogli obraditi svi zahtjevi za azil u predviđenom roku? Moje drugo pitanje se tiče e, ljudi koji dolaze ovdje radit, pa ovi plavi kartoni su nam donekle pomogli, ali moramo razgovarati o legalnim, zakonitim mogućnostima dolaska u EU. Jesu li potrebni jasni kriteriji tu možda? Jedan jasan evropski okvir koje zemlje članice mogu koristiti ili ne? Kad će komisija iznijeti prijedloge o tome? Thank you very much indeed. Hvala vam. Zanima me da li možda Gospođa Špigl se uspjela spojiti. Ako nije, reći bih sada dala panelistima. E, gospodine Šojble, možda vi i predsjednica von der Leyen možete odgovoriti na neka od pitanja iz ovog kruga. E, Mogli dati predsjedniku Bundestaga najprije riječ? I zamolio bih sve još jednom da budete kratki. Ich, e, Kratko bih samo prokomentirao to što je rekla gospođa Metzola s Malte. Ona otprilike rekla sljedeće, znači kako preći s riječi na dijela e, Malta s Hrva ovim problemima već godinama. E, e, I ova situacija ju pogađa vrlo jako zbog zemljopisnog položaja. Ja smatram da moramo brzo donositi odluke kad se mm, ljude koje spasimo na moru, tu moramo brzo donijeti odluku. Mogu li ostati ili ne? Ako mogu ostati, e, mi ćemo ih raspodijeliti. Ako se radi o umjerenim, umjerenom broju izbjeglica, e, uvijek ćemo naći zemlje koje su ih spremne primiti. E, a oni koji ne mogu ostati, se moraju, njih se mora vratiti. A ako nema druge, moramo ih vratiti u prihvatilišta koja se nalaze izvan Evropske unije, izvan Europe kako bi zaustavili djelatnost krijumčare, kako bi smo im pokazali da ljudi koji dođu, kojima je pravo ostati, njih možemo primiti toliko e, izbjeglice možemo prihvatiti svakako, ali ali moramo odlučiti da e, što ćemo s onima koji ne mogu ostati. Znači njih moramo moramo, moramo pokazati da nećemo ostati i njih trebamo vratiti. Onda će se i taj dio problema bitno smanjiti. Thank you very much, uh, Bundestag President. If I Hvala vam puno. Riječ bih dala gospođi von der Leyen jer je bilo jedno pitanje upućeno izravno vama. Izvolite. Hvala lijepo. Pitanje Roberta Mecola i Jana Kristofa zapravo se nadopunjuju. Radi se o tome kako se pobrinuti da se stvari doista dogode. Prva stvar je provedba. Prije svega trebali bismo paktom migracije i azilu provesti u obliku zakonodavstva. A druga je stvar koja se tiče plave kartice koja je još i hitnija, o tome se pregovara između parlamenta i vijeća, tako da je sada u vašim rukama da se to pokrene sa svim poboljšanjima koje su unesena. Mislim da nam je pristup zajednički što se tiče plave kartice, pa pogurajmo to da pregovarački i pravni dio posla se doista odradi kako bismo mogli sve i provesti. Ana Botela, postoji jedna poštena ravnoteža između odgovornosti i solidarnosti. Naime, solidarnost u krajnjoj liniji je obvezna. Ne možete birati želite li biti solidarni ili ne. Morate biti solidarni kroz svoje dijela, ne samo riječi, ali možete zabrati kako ćete to učiniti. Postoje različite metode da se to učini i da pronađemo zajednički pristup. I kratko za kraj, pouzdanost kod graničnih postupaka je važan faktor da se poveća povjerenje u cjelokupni sistem i zbog toga novi granični postupci uz mehanizme analize i tako dalje, popodne ćemo raspravljati više o tome, je važan sastavni dio za stvaranje povjerenja u sistem, da sistem funkcionira, da je brz i da je učinkovit. Hvala, nastavila bih ovaj razgovor i za sljedeće pitanja obratila bih se gospodinu Sasoldi Vitorinu za odgovore, a riječ dajem Pietro grafičju iz Italije. Izvolite. Dobar dan svima, zahvalio bih predsjedniku Sassoliju, predsjedniku Šojbleju, predsjednici von der Leyen na pozivu na, ovaj, na ovu važnu međuparlamentarnu konferenciju. U Italiji dovršavamo razmatranje komisije na prijedloga koji ima neke vrlo snažne točke, dok s druge strane neke stvari koje je italijanski senat e, prema kojima ima kritični stav. Preći na pitanje predsjednik von der Leyen izravno, a zanima me da li Europska komisija misli da bi možda bilo bolje obvezne kriterije redistribucije zadržati kao i 2015. te da solidarnost bude vezana uz zemlje ulaska, prvog ulaska, a da se ne ovisi samo o raspoloživosti pojedinih država članica. Zemlje prvog ulaska mogu računati na mehanizam solidarnosti između onih zemalja koje bi bile pouzdani partneri, danas zemlje prvog ulaska poput Sicilije i tako dalje su odgovorne A ono što je potrebno je zapravo solidarnost sviju europskih zemalja. Dakle, Senat se raduje planu aktivnosti za razdoblje 2021. do 2027. Kao što je najavljeno na početku konferencije i zahvaljujem na vašoj pažnji. Hvala. Hvala vama. Za trenutak ćemo dati riječ panelistima. No, trenutno imamo zastupnika Fjera je iz Grčke koji je online. Izvolite, gospođu. Dobro jutro, dobar dan, dragi kolege. s obzirom da je Grčka na bojišnici, još jednom bih naglasila vječni problem imena Turska. Prošlog veljače svi znate dobro da je Turska pokušala napasti naše južne granice stavljajući očene ljude u službu svoje geopolitičkog programa. Nisu u tome uspjeli, no od tada Grčka ima oružane snage, policijske snage i obalnu stražu u neprekidnom stanju spremnosti, što znači da imamo znatne gospodarske troškove vezane uz to. Problem je u tome da ponašanje Turske je glavni problem. Dakle, ona se ponaša kao krijumčar migranata i po meni pogrešno je podržavati populistički stav Turske kao žrtve rata u Siriji. Turska sudjeluje u ratu od Sirije, u Siriji od samog početka i na taj način stvara izbjeglice. Nije pljen već je grabežljivac. Zamolila bih uvažene goste da mi kažu da kakav će biti, kakva reakcija će biti naspram Turske jer je krajnje vrijeme da Europska unija razjasni svoj stav. Hvala vam lijepo, prijeđimo na zastupnicu Benitinu Volat, a zatim ćemo reći dati panelistima. Izvolite. Puno vam hvala i hvala vam na svim prilozima i komentarima. Ja smatram da se postavlja pitanja, pitanje što smo u stvari postigli ili naučili e, nakon krize 2015. I, i što se tiče politike azila i migracija, izgleda da se vodimo eh, idejama onih koji u stvari ne pokazuju nikakav interes za pronalaženje provedivog rješenja na temelju europskih vrijednosti. Nažalost <laughs> to tiče i moje zemlje, Austrije. Ovo je neodgovorna politika i, posljedice su jasne. Eh, krijumčari, zbog krijumčara i dalje, i dalje ljudi umiru na Sredozemnom moru, e, događa se nasilno vraćanje, događa se nasilno vraćanje migranata na našim vanjskim granicama. Ovo je sve sramotno za Europu. Zato moramo napokon e, stati na kraj sustavnom i primjeni nasilja i, i nezakonitom vraćanju ljudi iz vanjskih granica. Moramo osigurati uvjete kako svi dobiju pristup pravednom e, sustavu azila u okviru kojeg se je od njihovom zahtjevu na temelju Ženevske konvencije. Ljudska prava se moraju uvijek poštivati, ne samo ponekad. Ova kršenja evropskog prava e, e, e, njima moramo stati na kraj, ne i samo promatrati i razgovarati o njima. Hvala vam. Thank you very much. So I'm going to go first to Antonio Vitorino. Please, uh, then I'll go to Hvala najpša. Evo sada ću predati riječ Antoniju Vitorinu, onda gospodinu Sasoliju, a bilo je i pitanje upućeno gospođi von der Leyen, a onda u sljedećem krugu odgovora predat ćemo riječ gospodinu Šojblevu. Dakle, gospodine Vitorino, izvolite. Tri rečenice što se mene tiče. Dakle, prvo, pozdravljam obavijesti gospođe predsjednice von der Leyen o akcijskom planu za integraciju. Druga rečenica, samo želim reći da uspjeh postupka na granici ovisit će o učinkovitosti povratka i reintegracije onih koji nemaju pravo ostati dakle treba im pomoći da se vrate i da se na održiv način povrate u svoju zemlju podrijetla. I to je najbolji način, najbolji pristup, najučinkovitiji pristup dakle da uključimo ovaj postupak e, svoje partnere, afričke partnere, Afričku uniju i afričke susjedne zemlje. I treća rečenica, želim staviti naglasak e, na činjenicu da je vanjska dimenzija iznimno važna. Dakle, Temeljem pregovora koji su tijeku između vijeća i parlamenta o financijskim e, izgledima, dakle o proračunu, jasno je i hitno je potrebno da europska strana jasno ukaže koji su njeni prioriteti u odnosima s afričkim partnerima i to treba uključiti jamstvo za kontinuitet e, programa i projekata koji su u tijeku i treba učvrstiti, konsolidirati to partnerstvo. Budimo savršeno jasni, to može funkcionirati samo na temelju međusobnog povjerenja, a za međusobno povjerenje potrebno vrijeme, treba vremena da ga se izgradi i ne smije se prekinuti ovaj jako plodan dijalog koji je od 2015. i sastanca, odnosno, sastanka na vrhu Lava Leti. Hvala lijepo. Hvala vama, gospodine Vitorino. Gospodine Sasol, izvolite imate riječ. Da, hvala Glede Turske, želim biti jasan. Zajedno s predsjednicom von der Leyen i predsjednikom Michelom tijekom jedne od kriza tijekom koje je Turska na svoj svojevrstan način eh, osp usporavala i mijenjala situaciju na grčkoj granici. Europska unija je rekla da je potreban e, dijalog, e, kontinuitet. E, eto, to je taj duh. A želim isto tako i čvrsto reći da grčke vode predstavljaju europsko tolo isto kao i teritorijalne vode Cipra. Još jedan komentar koji mi se čini važnim i koji želim ovdje ponoviti. Dakle, 2015. doživjeli smo tešku krizu koja je poremetila način na koji je Europska unija intervenirala glede migracijskih eh, pitanja. Naime, to je izazvalo krizu povjerenja. Temeljna načela Unije počivaju na solidarnosti i tom prilikom e, ta solidarnost je itekako dovedena u pitanje i od tad ta načela prepustila su mjesto reakcijama i odgovorima na međuvladinoj razini. Sada je potrebno povratiti povjerenje, ulagati u to povjerenje i povratiti valjanu europsku politiku. Novi politički ciklus europski nudi tu političku priliku, taj elan da se ostvare znakoviti napreci i da konačno imamo zajedničku europsku politiku. Mislim da trebamo okrenuti leđa razdoblju koje je započelo 2015. i koje nije urodilo učinkovitim rješenjima. Što se tiče pitanja gospodina Lorefića, uzdam se gospođu von der Leyen, dakle, jasni su mi njegovi komentari. Europski parlament zasigurno ima cilj da se dođe do obvezne redistribucije, no ću riječ e, i pustit ću gospođu von der Leyen da ona odgovori kako bismo izbjegli sukob interesa, jer jako mi je dobro poznata situacija u Siciliji na jugu Italije. Hvala. Hvala vama. Sada predajem riječ e, vama, predsjednice von der Leyen. Izvolite. Da, Hvala lijepa. Upućeno je bilo pitanje iz Italije glede šire teme potrage i spašavanja. Kao prvo u našem paktu za azil i migracije postoji jaka potreba da se postavi legalna legalno pojašnjenje glede uloge nevladnih organizacija. Dakle, to je prva stvar koju treba, na koju treba ukazati. Nitko ne smije biti progonjen e, kazneno zato što spašava živote na moru. Dakle, to je minimum. I mislim da je to nešto što je potrebno razjasniti. Zatim, temeljna prava trebaju biti poštovana i ne smiju se dovoditi ni u jednom trenutku u pitanje. I tijela vlasti naravno trebaju provoditi istrage E, o eventualnim incidentima. Vaše pitanje ticalo se toga što ćemo se iskrcajem u okviru spaš, e, potrage i spašavanja. I da, potrega potraga i spašavanje imaju posebno mjesto u paktu za azil i migracije jer postoji imentna potreba za redistribucijom i zaštitna mreža, dakle kako one zemlje gdje se najčešće iskrcavaju migranti e, i u okviru programa potraga i spašavanje da ne budu e, da ne bude sve njima prepušteno, dakle sav teret njima, ali tu postoje zaštne mreže, ali o tome trebamo otvoreno razgovarati. Hvala, gospođo predsjednice. Idemo dalje, imamo tri govornika sada, dakle budimo brzi, molim vas. Gospođa Špigel ponovno ćemo pokušati s vama uspostaviti vezu. Evo, drago mi što vas vidim, izvolite, budite kratki i jasni, molim vas. Hvala vam. E, Poštovani dame i gospodo, e, već ste spomenuli da ljudi iz mnogo razloga dolaze u Europu i ja bih se osvrnula na to da su nam potrebni mnogi instrumenti za ljude koji dolaze u Europu Mislim pritom eh, da nam je potrebno više programa za humanitarno prihvaćanje izbjeglica, preraspodjela, mogućnost eh, pružanje eh, zakonitih mogućnosti dolaska u Europsku uniju, mogućnosti ljudi pružiti mogućnost ljudima iz trećih zemalja koji posjeduju srednje kvalifikacije da dođu u Europsku uniju i zato mislim da je važno uložiti više u preraspodjelu, mogućnost e, da ljudi sa srednjim kvalifikacijama dođu u Europsku uniju također. Hvala vam. Thank you very much. hvala vam, A sada Lina Dupont Izvolite, vi ste zastupnica u Europskom parlamentu. Imate riječ. Hvala najljepša panelistima, sudjenicima u raspravi na predstavljanju svog pogleda na ovu jako složenu temu. Već smo čuli da postoje visoka očekivanja i nade glede novog pakta o azilu i migraciji i kako provesti u praksu načelo naravno pružanja zaštite e, onima koji su u potrebi zaštitom, a istovremeno da budemo čvrsti i dosljedni prema onima koji nemaju pravo na zaštitu. Ja bih želio ukazati na jednu drugačiju, odnosno novu, novu stvar, novi pogled na to sve. Dakle, pitanje može biti izravno u vezi s onim što je povjerenica, odnosno predsjednica komisije von der Leyen rekla. Dakle, što i kako poboljšati kanale europske pomoći? Evo kad gledamo Grčko otočje i druge linije koje su na prvoj liniji e, kako, dakle, bolje i učinkovitije organizirati europsku pomoć e, do njih na terenu kako bi se bolje nosili sa problemima s kojima su suočeni. Hvala. Hvala vama. Sada bih dala riječ gospođi Unio Vaska iz Finskog parlamenta. Izvolite, imate riječ. Gospodino Vaska. Ne čuje se zvuk. Do Izgleda imamo problem sa zvukom. Dobro. Gospodje Dite Strelja iz Portugalskog parlamenta ima jedno kratko pitanje za gospodina Vitorina. Vratimo se gospodinu Ovaski, s obzirom da je uspostavljena veza. Hvala u kojem dijelu pakta zamišljate da se može pregovarati i kak su izgledi za sveobuhvatni e, dogovor e, da, da bude ostvaren iduće godine? Dakle, novi više, višegodišnji financijski okvir e, da li može dati svoj doprinos ovom novom mehanizmu i bržem postupku za dodjeljivanje azila? Da li je to riješeno ili što se može raditi kako bi se to ubrzalo? Hvala vam, drago mi je što smo vas uspjeli čuti i sada završni komentar gospođa Estrelja, a potom e, predsjednik Bundestaga i drugi e, sudionici u raspravi. Gospođa Estrelja, izvolite. Dobar dan želim svima. Pozdravljam vas u ime Portugalskog parlamenta. Evo, gledali smo požar u migrantskom e, kampu u Grčkoj i to je ukazalo jasno na potrebu za pomoć tom e, tome. Dakle, u nekim zemljama postoji negativan pogled na migrante i taj negativan pogled e, je često zastupljen i u političkom diskursu što podhranjuje populizam. Novi europski park o migraciji azilu dakle, da li će uspjeti spriječiti stradanja na sredozemlju? Evo, to je pitanje upućeno generalnom ravnatelju Antoniju Vitorinu. Kako, dakle, kako se boriti protiv tog negativnog pogleda javnosti e, prema migrantima? Hvala. Hvala vama. Ovo su bila završna pitanja. A sada ćemo imati sudionike na viskoj razini koji će odgovoriti na konkretna postavljena im pitanja i zamolit ću i vas da budete kratki, ali u tim kratkim odgovorima molim vas da se osvrnete i na buduće razdoblje i ambiciju za novu Europu, kako doživljate tu novu Europu jaču u, na svjetskoj razini koja će imati e, dobru politiku migracije i azila. Dakle, sada predsjednik e, Bundestaga, izvolite gospodine Šajbe. Ich finde, wenn ich eine Vision für die Zukunft. Da, vizija za budućnost. Mi mislim da je onda najvažnije da što prije donesemo odluku je li izbjeglica može ostati ili ne u Europi brzo vraćanje, kao što je gospodin Viterina rekao, je, je iznimno važno kako bi riješili ovu situaciju. Žao mi je što, niko, što se nikad nije nadovezao na to što sam ja rekao, čak ni grčka kolegica. Zbog čega sporazum s Turskom e, iz 2015. nije profunkcionirao zato ne možemo kriviti Tursku. To je bilo zbog ili zbog Grčke ili zbog Europske unije. Nikoga nismo vratili Turskoj. Niko nije vraćen u Tursku. Znači, Europska unija mora biti u stanju obaviti svoj dio posla i, i naći dovoljno E, ljudi koji će obavljati taj posao vraćanja jer to je usko povezano e, sa situacijom u društvu u kojoj mjeri će ljudi prihvatiti dolazak migranata. Jer naša spremnost da pomognemo ljudima se ne smije zloporabiti. Ako se događaju takvi slučajevi prečesto e, je teško pridobiti ljude za to da podrže migracijske politike. I moramo se također više angažirati što se tiče Afrike. Mm. Već smo 2017 e, stavili Afriku u središte našeg predsjedanja skupinom G20 Rekli smo da se sve zemlje svijeta moraju pozabaviti problemima Afrike u većoj mjeri jer će inače pritisak na Europu postajati sve veći i veći. Moramo se angažirati više što se tiče gospodarske suradnje e, i na druge načine i to se odnosi i na zemlje u Sjevernoj Africi i moramo također stabilizirati situaciju u Libiji i u Siriji. Na to se moramo usredotočiti. Europska unija ili Europska komisija neće moći sve sama riješiti. Jasno, ali ako zemlje članice ili ako, barem ako mnoge zemlje članice zajedno s europskim institucijama e, upregnu sve snage u rješavanje ovog pitanja, vjerujem da ćemo moći e, postići pomake uskoro. E, jer opisi, deklaracije i izjave, e, dosta je toga. Ja se hrvam s ovom temom još od pada Berlinskog zida. Tad sam ja bio ministar unutarnjih poslova i tada smo primili preko pola milijuna zahtjeva za zil iz e, susjednih zemalja na istoku, toga se malo ko danas sjeća, zato bih vas sve zamolio, ajmo sada e, početi provoditi odluke kako ne bismo još godinama pričali o važnosti Europe i, i, i, i, kako ne bi važnost naših govora postajala sve manja i manja time. Hvala vam. Najpša hvala predsjedniče Bundestaga. Sada gospodine Vitorino, vam predajem riječ i možete i zaključiti tako svoj dio. Hvala. Evo imam ja konkretno pitanje, e, odgovor na pitanje gospođe Eštrelje. Mislim da je pandemija pokazala da je moguće se zalagati za sigurnu i legalnu migraciju i imati drugačiji pogled na nju. U brojnim europskim zemljama više od 40-50% osoblja, zdravstvenog osoblja na u prvim je redovima borbe protiv virusa i svo to osoblje su, je bilo ili izravno migranskog podrijetla ili su podrijetlom ili migranti, a davali svoj doprinos cjelokupnoj zajednici u kojoj žive i tijekom zatvaranja, izolacija, mi smo bili doma, zaštićeni, a tko je radio u supermarketima, u prehrambenom lancu, distribuciji, tko je, tko je bio za volanom e, autobusa, metroa i tako dalje. To su najčešće migranti, migranti koji se nisu skrivali od virusa i koji su izlagali svoje živote opasnosti. Dakle, najbolji način da se bori protiv populizma jeste da se ispričaju te prave priče i da se iznesu činjenice i da se ne pristane na manipuliranje. Znam da to nije jednostavno uvijek, ali to pokušavamo svakodnevno raditi i pozivamo i druge da nas slijede na tome putu. Hvala. Hvala vama, gospodine Vitorino, doista. Nadam se da ćemo se moći vidjeti uživo u Briselu jednog od ovih dana. Gospođo von der Leyen, da čujemo i vas i vaš odgovor na pitanja i zaključne komentare. Hvala. Evo, dali smo brojne odgovore na teme poput e, legalne migracije. Ja bih se žela baviti, osvrnuti na pitanje Lene Dupon. Ona je postavila pitanje o Lesbosu i situaciji na Lesbosu nakon groznog požara u Moreji. Dakle, sad smo bliže zaključivanju sporazuma, memoranduma o sporazumijevanju, o razumijevanju između grčke vlade i komisije kako bismo izgradili novi prihvatni centar na Lesbosu i tamo želimo raditi prema načelu novog pakta o migraciji i azilu. Dakle, najprije se trebamo zabaviti infrastrukturama, moramo imati prijemni centar koji će imati dobre infrastrukture, na primjer zdravstvene e, objekte, i školovanja, ali što je najvažnije dostojanstvene standard, životne standarde. Dakle, to je prva stvar. No interno postupak e, mora biti takav da trebamo i moramo omogućiti da budemo brzi i pravedni u postupku u novom postupku na granicama da vidimo tko može imati pravo na azila, tko to ne može imati dakle pravo na azil, odnosno međunarodnu zaštitu i tu će nam pružiti pomoć naša agencija EASO koja ima veliko iskustvo na terenu i ukoliko ovaj e, pilot program e, bude uspješan, onda ćemo pokazati, dokazati da možemo to uraditi. E sad, naravno, što ćemo dalje? Moramo uvidjeti da savršena politika, evo, to je rasprava pokazala, dakle, politika koja će svima e, biti zadovoljavajuća ne postoji, ali želim reći, ponoviti, inzistirati na tome da ostati pri ovome na čemu smo nije rješenje. Dakle, rješenje za sve nas i svi ste vi to rekli, dakle, jeste da preuzmemo vlastnu odgovornost. E, komisija je iznijela, dakle, prijedlog, Sada smo uvidjeli svoje razlike, razlike između jednih i drugih, ali smo i spremni na kompromise. Razgovaramo već četiri godine e, e, o migracijama i Volkan Šojbel je rekao koliko se on bavi time. Dakle, to je važno da vidimo kolika je kompleksnost i to će omogućiti mom timu da napravi uravnotežen prijedlog. Ali sada je vrijeme da idemo on kraj, dakle, dalje od rasprava i da hrabro krenemo ka uspostavi sporazuma i nadam se da će nam današnja rasprava i razgovori e, pomoći u tome jer su nam potrebne odluke i rješenja. Hvala. Hvala, gospođo predsjednice. Kao što ste rekli, razgovori nastavljaju i poslije podne. A sada završna, zaključna riječ e, ide gospod predsjedniku Sasovi. Izvolite. Hvala. Hvala svima, svim e, zastupnicima iz nacionalnog parlamenta koji su se javili za riječ. Čuli smo brojne prijedloge i ideje. Naravno, mi smo angažirani u ovom u analizi i evaluaciji prijedloga komisije. Gospodine Vitorino, Europski parlament eh, ne zaboravlja migracijska pitanja. Dakle, zaključili smo pregovore s njemačkim predsjedništvom, e, predsjednica von der Leyen e, jako dobro upoznata s tim. I u zahtjevima Europskog parlamenta u okviru višegodišnjeg financijskog okvira mi smo inzistirali na dodavanju važnih financijskih sredstava za migracije i instrument e, vanjskog djelovanja. Tu smo radili u ime Europljana. Sada svi znamo koji je bio angažman. Taj sporazum je na stolu vijeća u okviru dijaloga između njemačkog predsjedanja i mađarske i poljske vlade. Nadamo se naravno da će se izaći s te slijepe ulice i omogućiti pokretanje tog višegodišnjeg financijskog okvira i da instrument za ponovno pokretanje, odnosno za poravak, pomogne svim našim zemljama da se suoče sa E, situacijom. Želim zahvaliti svim nacionalnim zastupnicima iz nacionalnih parlamenta koji su se očitovali, a isto tako želim se nadovezati na pitanje, na jako važno pitanje koje je postavila potpredsjednica Estrelja, koju pozdravljam jer mi smo bili ovdje kolege, ona je bila zastupnica u Europskom parlamentu, od, jako važna zastupnica u prethodnom sazivu. U biti to jest ključno pitanje pitanje koje ona postavila, dakle kako se boriti protiv negativnog pogleda, negativne percepcije našeg javnog mnjenja. Naravno, mislim da ne postoji jedinstven odgovor na to pitanje. Osobno, uvjeren sam, a i dr. Vitorino je to je rekao također, uvjeren sam da ta negativna percepcija da se protiv nje može boriti uveliko kada govorimo i objašnjavamo o koristi koju Europa može imati od migranata. Dakle, trebamo pokazati da imamo odvažnu zajedničku politiku i treba ukazati koliko to može biti korisno za naše zemlje i za naš proizvodni sustav. Mislim kao što je to često bio slučaj u Europi, da će ta korisnost e, omogućiti da se prevaziđe ta podozrivost i naravno ta sumnjičavost i potrebno uložiti veliki napor kako bi se smanjile udaljenosti između sjevera i juga, istoka i zapada, jednih i drugih. kada konačno budemo imali tu Europsku uniju o kojoj smo toliko sanjali, kada problemi finskih 1200 km granice e, budu riješeni kada kada zemlje na jugu budu doživljavale taj problem u Finskoj kao svoj i kada e, problemi imigracije u na jugu budu oni sa sjevera doživljavali kao svoje, tada ćemo uspjeti. Treba smanjiti te udaljenosti. Hvala. Zahvaljujem predsjednici von der Leyen i njemačkom predsjedanju jer su tijekom eh, ovih mjeseci dali veliki doprinos tome kako bi se uspostavili instrumenti za borbu protiv eh, COVID-19, kako bi se omogućilo, omogućio oporavak naših gospodarstava, a za to je potrebno smanjiti udaljenosti između u nas, jer svi smo mi ugroženi ovom pandemijom. No postoji velik, puno sumničavosti koju treba prevladati, treba izvojevati pobjede u brojnim bitkama protiv e, ovih ili onih mentaliteta. No vjerujem da ukoliko ukažemo na korisnost te zajedničke politike, onda vjerujem da će Europska unija moći s većim samopouzdanjem moći pristupiti svoje budućnosti. To smo i vidjeli. Potrebno je biti jako dobro opremljen jer globalni izazovi ne kucaju na vrata već e, upadaju u naše domove i mogu biti jako bolni. To je na primjer nešto se tiče samog e, same pandemije COVID-19. Ta je pandemija to pokazala i dokazala. Dakle, potrebna nam je Europa koja će imati više povjerenja i samopouzdanja, koja će biti otpornija i malo i ponosnija na sebe. Mislim da je ovo jutro išlo u tom smjeru, smjeru povratka pouzdanja, samopouzdanja. Hvala vam svima što ste sudjelovali na ovoj raspravi i sve što je rečeno naravno od iznimnog je značaja bilo za sve nas. Hvala vam. Hvala vam svima e, na sudjelovanju u ovoj raspravi. Hvala panelistima, gospodinu Sasoliju, predsjedniku Bundestaga, e, gospodinu Šojmblu, e, von der Leyen, Vitoriju i ovo je bila doista jako zanimljiva rasprava. Rasprava se nastavlja kasnije na drugim panelima, dakle ostanite konektirani i dobro se čuvajte. Svima želim puno zdravlja. Hvala.